E, dobar dan, dragi kolege. Dobar dan na današnji sastanak Ekona. Prije e, nego što e, pozdravim gospodina Tigasena, predsjednika Europskog odbora za fiskalna pitanja, Europskog fiskalnog odbora, prvo vam moram izvijestiti o pravilima za međuinstitucionalne pregovore koji su u tijeku. Imali smo dijalog 25. listopada, drugi dijalog se isto tako održao na temelju prijedloga kompromisa koji je predložio izvjestitelj. Tri institucije su se uspjele suglasiti o brojnim definicijama u članku 2 opće načelo za distribuciju u članku 18, nadzor proizvoda i upravljanje u članku 22, biometrički rizici u članku, članku 42 i sankcije u člancima 58 i 59, nakon čega je slijedila rasprava. Nije bilo još moguće postići sporazum o autorizacije EUOP ili nacionalnim nadležnim vlastima. E, uključenje općih odredba o slobodi pružanja usluga. Sljedeći politički trijalog zakazan je za 15. studenog. Dakle, sada možemo prijeći na točku broj četiri, razmjena gledišta sa Nilsem Tigesenom, predsjednikom Europskog fiskalnog odbora. Kao što znate, Europski fiskalni odbor eh, osnovan je nakon eh, izvješća pet predsjednika o eh, završetku Europske ekonomske monetarne unije E, glavne nadležnosti su ocjena i provedba e, fiskalnog e, okvira Unije, ocjena koliko je odgovarajuće sadašnje fiskalno stanje u području eura i na nacionalnoj razini i prijedlozi za budući razvoj okvira fiskalnog unije. U izvješću, u drugom izvješću se procjenjuje kako je taj fiskalni okvir proveden 2017. naglašavaju se pozitivni i negativni aspekti gdje ima mjesta i za poboljšanje a i predlažu se načini za pojednostavljenje pakta o stabilnosti i rastu. Evo to se događa u trenutku kada se raspravlja o našim fiskalnim pravilima i posljedicama ne sukladnosti, to je jako bitno e, sada za Europu. E, mi ćemo razgovarati u Europi o nacionalnim DPP-ovima. E, tu postoje neka osobito kritična pitanja u odnosu na neke države članice, osobito u odnosu na onu koju ja najbolje poznajem. Dakle, ovo je pravi trenutak za raspravu o našim fiskalnim pravilima. Započet ćemo sa uvodnom izjavom profesora Tigesena, a onda, ćemo, onda će on odgovarati na pitanja naših zastupnika. Profesore Tigesen, dobrodošli, imate riječ.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 E, dakle, veselim se, e, jako se veselim što ste me pozvali, već ste ljubazno podsjetili e, zastupnike o tome što je naš mandat. Taj mandat nas stavlja u jedan dobar položaj jer ili razgovaramo o onome što se dogodilo u prošlosti, nedavnoj prošlosti, o čemu imamo vrlo ažurne informacije, to je 2017. A isto tako smo ovlašteni davati prijedloge o tome e, kako pravila na temelju kojih radimo možemo poboljšati. Dakle, iak, i, ili koristimo to što možemo unatrag gledati što smo raditi, ili imamo sposobnost malo slobodnije nagađati o tome što bi se e, trebalo događati i o budućnosti kako produbiti Europsku monetarnu uniju. Ako ponekada kritički gledamo e, na provedbu e, ili ako smo preinventivni u odnosu na budućnost, to je zapravo naša povlastica i to je zapravo i razlog našeg postojanja, po mom mišljenju. E, ovo sada ispred vas vidite prezentaciju koja se sastoji od e, ocjene e, provedbe u 2017. Kao što sam već rekao, mi mislimo da je to važna godina, to je prva godina značajnog velikog napretka u Europi nakon krize koja je završila 2011. na 2013 prije nego što uđemo u detaljniju e, i kritičke primjedbe e, pogledali smo na koji način su se primjenjivala pravila 2017. Želim podsjetiti da je Europski fiskalni odbor e, često zagovara fiskalna pravila jer to je zapravo odgovarajući način za Europsku i monetarnu uniju da se pomire uloge nacionalnih odgovornosti i nadležnosti e, u području fiskalnih pravila sa potrebom za širim e, usklađivanjem e, fiskalnih politika i da se izbjegavaju spiloveri i stvari koje su štetne za cijelo područje. E, fiskalna ravnoteža je u velikoj mjeri i postignuta nakon krize, ona je jako bitna. Prošle godine malo smo više hvalili rezultate, no ove godine ih manje možemo hvaliti, zato što je 2017. godine e, su se stvari E, znatno e, e, popravile. Na sreću to se i dalje poboljšavalo 2018. Nadamo se da će se i 2019. tako nastaviti ali 2017. a možda i dalje od toga vidjeli smo dodatnu fleksibilnost komisije koju ona provela i koja je dovela e, do određenih elemenata procikličnog ponašanja u zemljama i u konsolidaciji u, e, e, konsolidaciji visokog duga u određenim zemljama i te se dug sporio. Trebamo jednostavna e, pravila koja će se e, često primjenjivati nismo za automatizam ili prekomjernu jednostavnost, shvaćamo da mora postojati određeno područje diskrecije, a mislimo da, je tu, da se tu išlo malo predaleko 2017. i tu smo dali određeni broj preporuka. Komisija, naravno, znamo, je nadležna za provedbu pravila i koja donosi vijeće, a komisiju je vijeće bez izuzetka podržalo, osim što su pojedini članovi vijeća imali kritička stajališta o ishodima i rezultatima, no u osnovi vjerujemo da na temelju nedavnog iskustva možemo kritičnije gledati na sveukupnu reviziju e, e, pravila, a ne da ih malo prilagođavamo ili mijenjamo malo njihove dijelove. No, evo, e, sada ću zapravo preći na sljedeću proznicu da vidite strukturu našeg izvješća. Prvo, u prva tri poglavlja govorimo o 2017. godini, E, preispitali smo i ulogu koju su odigrali neovisna fiskalna vijeća i pogledali smo i komisijne preporuke za odgovarajuće fiskalno stanje za 2017. U posljednja dva poglavlja e, gledamo unaprijed, prema naprijed, Gledali smo to iskustvo sa fleksibilnošću od 2015. u poglavlju 6 dajemo um, predloge budućim rješenjima za STP. No, e, imamo sedam glavnih poruka u našem godišnjem izvješću. Prvo, naravno, e, e, je prijeporno, a to je poboljšanje gospodarstva Europske unije u 2017. Drugo, SGP nije bio prilagođen boljim gospodarskim uvjetima zbog asimetrije pravila. E, pravila se e, mijenjaju ako je zemlja u poteškoćama, ali e, ali nema e, prilagodbe kad su događaj bolji nego što je očekivano, a drugo, do toga je došlo zbog diskrecije koja je primijenjena e, kako bi se e, dalje ublažili zahtjevi. Znamo da su neke zemlje postupno odstupale od preporaka upravo zbog takve, na, takvog načina meke primjene. Isto tako korištenje iznenane dop e, dobiti e, e, je bila asimetrična zemlje sa povoljnim javnim financijama su to iskoristile na način E, da su zapravo konsolidirali javne financije, a one zemlje koje imaju visoki dug trošili su e, veliki dio e, većih prihoda da otplate te dugove. Ukupno, sveukupno E, fiskalna konsolidacija bila je e, neznatna, ali odgovarajuća, ali na razini pojedinih zemalja brojne zemlje propustile su priliku osigurati brže smanjenje visokog duga e, i izgraditi fiskalne osigurače sigurne zone kada je to bilo potrebno. Komisija je izdala smjernice e, u studenu 2016. kao nadopunu preporuci o e, paktu o stabilnosti rastu Fiskalna ekspanzija od 0,5% BDP-a nije bila e, niti zahtjevana u stvarnom vremenu, a unatrag gledajući bilo bi štetno slijediti tu preporuku, dakle ona ne bi bila u skladu sa pravilima SGP-a. Slalo se zbunjujuće signale nakon toga se uvela takozvana marginalna diskrecija uz fleksibilnost 2017. No to se samo primjenjivalo 2018. pa ćemo o tome govoriti sljedeće godine. Što se tiče e, nacionalnih neovisnih fiskalnih institucija, Neke su bile uspješne u jačanju javne kontrole, e, vodile su se rasprave u zemljama, vidjeli smo rumunjsku i Italiju E, u obe te zemlje fiskalni odbir e, kritički se osvrnuo na e, to što se radilo njihove vlade većina drugih vijeća ostala je relativno se nije izjasnila ponekada nisu imali željeni pristup informacijama a e, u nekim fazama je komisija pregovarala sa vladama, a nacionalno fiskalni odbori e, nisu, nacionalno fiskalno vijeće nisu u tim pregovorima sudjelovala, i to nas e, dovodi do sedme točke, a to je potreba da se pojednostavi pakt o stabilnosti i rastu. E, tu su učinjeni e, napori da on postane učinkovitiji, ali to nije bilo dosadno rađeno. Predlažemo pojednostavljenje i usmjereni smo na E, e, na, ovoj e, prosjednici vidjet ćete da predlažemo sve u jednom osnovnom cilju u odnosu na fiskalna pravila, smanjenje razine duga i jedan središnji instrument za to je pravilo o mjerilu za troškove da trebamo vidjeti je li to u skladu sa mogućim dugoročnim rastom gospodarstva i na koncu e, bilo bi vrlo korisno to reformulirati. Ne, godina je to doživjelo potporu. E, to je bila nizozemska vlada 2016. E, i AMF, OECD su to podržali mi smo tome dali malo konkretniji oblik u našem prijedlogu i konkretno smo navali da bi takav sustav još uvijek zahtijevao određenu fleksibilnost kroz vrijednost. Ne bi ga primjenjivali svake godine, nego u ciklusu od tri godine i treba bi određenu razinu diskrecije Ključ kod diskrecije je da nju treba provoditi kada ekonomski argumenti su e, jasni, treba postati jasna demokracija, što je gospodarska procjena e, e, politike neke zemlje, a što su političke odluke koje treba donositi i komisija i vijeće kad daju preporuke zemljama. Hvala vam lijepa predsjedajući, time sam završio svoje uvodno izlaganje. Evo, e, imate cijelu prezentaciju na svojim stolovima. Imamo dosta e, vežak, veliko izvješće e, i nadam se ću svojim razborbama o tome govoriti. Hvala vam lijepa, hvala na prezentaciji koja je bila vrlo jasna, a sada ćemo početi sa našim zastupnicima prvo za EPP klub. Hvala lijepa gospodine predsjedniče profesore. Ja bih se želio referirati vezano uz vlade i spominjali ste ih na samom kraju jer zapravo vi ste sagledali ove dvije uloge koje s jedne strane ima Europska komisija kada je riječ o monitoringu i kada je riječ o e, sa ispunjavanjem fiskalnih e, pravila kao čuvarica zakona, ali isto tako izvršna uloga i politička uloga koja i tu postoji kada se analiziraju proračunski planove, a isto tako i kada se daju preporuke. S druge strane pak se vidi u izvješću i potencijalnu konfliktnu situaciju, konflikt interesa i stoga moje pitanje koje bih želio uputiti vama je kada spominjete ove dvije mogućnosti, kad kažete da u komisiji bismo mogli kreirati jednu vrstu, e, dakle jednu e, opredjeljenu ulogu kad je riječ e, o neovisnosti takvih sagledanja i ono što ste vi predložili je bilo da se na neki način ovo izdvoji iz e, analitičkih e, analitičkih e, procjena, to jest da bi se to ustavilo kroz dva ili tri vanjska tijela. Međutim, niste dali prijedlog koje od te dvije opcije biste preferili i koje bi od tih rješenja bilo bolje. Pet minuta imam vremena. 30 sekundi za drugo pitanje. Ovaj prijelaz iz eh, dakle ovih eh, proračunskih eh, deficita na suficit isto tako vi ste spreložili jednu gornju granicu, znači da ovi javni izdaci trebaju biti na gornjoj granici i onda isto tako jedno izuzetke koje ste spominjali. Želim vas pitati kako vidite i kako gledate na ove izuzetke kad je riječ o ovim složenim gospodarskim situacijama, e, kako se mogu zaštititi u okviru toga strateške investicije kad je riječ o gospodarskim, dakle, teškim vremenima ili kad je je riječ o e, gospodarskim negativnim kretanjima. Izvolite. Hvala. Hvala na ovim dvoma pitanjima koje ste postavili, da, točno je, nismo dali nikakvu preferenciju jednoj ili drugoj opciji, postoje argumenti i za jedno i drugo. Što se tiče, znači, uokviravanja analitičkih e, samih e, djelovanja unutar komisije i striktnije provođenje toga, to bi bilo radikalno rješenje jer isto tako bi to dalo e, mogućnost nadzora komisije, to bi se moglo učiniti, postoje neke druge međunarodne institucije gdje se to još jasnije može odvijati nego li to u Europi se u ovom trenutku zbiva, a isto tako i e, neki drugi izvori kad je riječ o analizama unutar komisije i kad je riječ o preporukama koje se na temelju toga izdaju. Izdvajanje toga, outsourcing, mi to spominjemo, međutim sve je to u raspravi, to je isto tako, raspravlja se o tome i u financijskom svijetu koliko to možemo vidjeti. Međutim, ne vidimo u ovom trenutku nikakvo gotovo rješenje za upravo ovako postupanje. Ako me osobno pitate, mislim da je ovaj prvi scenarij realističniji, a ovaj drugi scenarij e, samo odražava e, zapravo samo raspravu te isto tako razmatrano o tome da se može uključiti u ovu opciju i izdvajanje outsourcing. Što se tiče e, samih e, indikatora e, izdataka ne bi se kategoriziralo niti razlikovalo pojedine kategorije izdataka, dakle fiskalna pravila, kada ih sagledamo i kada pogledamo izdvajanje u poljoprivredi, već i danas postoje nastojanje da se investicije zaštite od bilo kakvih smanjenja, a to gledamo još od 2013. godine, ali smo vidjeli to i tijekom krize. Mi isto tako vidimo da je to na neki način izuzetno striktan sustav, jer 2017. godine kad smo analizirali sve scenarije, samo dvije države su se koristile ovim specijalnim i posebnim odobrenjima kada je riječ o ovim investicijama. Mogu se složiti s ime da ako treba zaštititi e, određene poticaje za investicije, to može biti poželjno, ali to je izvan onoga što smo mi sagledali u našem izvješću i zapravo mi smo e, se na neki način usredotočili na same investicije koje treba zaštititi puno bolje tijekom kriznih razdoblja. Hvala lijepa. Prvaš Peres. Hvala lijepa. Hvala na vašim pojašnjenjima. Spominje se da je fiskalna e, politika unutar političkog, a isto tako i proračunskog segmenta mora razlikovati e, bolja je 2017. godine, ali to ništa nije izmijenilo u samim izborima u Italiji gdje je postala izravna veza sa gospodarskom politikom u Italiji. Što se tiče pakta stabilnosti, to je zapravo rasprava koja je vrlo otvorena i gdje zasigurno svatko mora priznati da moramo nešto učiniti u vezi pakta o stabilnosti i rastu, a isto tako i kako bismo i ovaj sklop pravila preoblikovali. U parlamentu smo se pozabavili sa kodeksom o konvergenciji i programom stabilnosti i konvergencije gdje svakako ovo polaziće koje ste vi predložili da se omogući državama članicama da se upravo strategije u fiskalnom pogledu i proračunskom pogledu na neki način postave na dugoročnim osnovama, a ne samo na jednu godinu. Da li mislite da bi to kao ideja bila s kojom biste mi mogli e, raditi i analizirati, isto tako sudjelovati u tome. još nešto što bih željela spomenuti, vi ste odgovorili kolegici Hübner upravo da, da je zapravo čuvanje ove investicijske mm, eh, pozitivnog investicijskog eh, pokretanja, a kad je riječ eh, isto tako moramo u tom pogledu imati i održivi razvoj u investicijskom području, što isto tako kad je u trenutku kada smo izrađivali pakt o stabilnosti i rastu, ovo nije uzeto pak dovoljno u obzir. Kad je riječ e, o proračunskim kapacitetima za e, europodručje, da li biste i to uzeli u daljnje isto tako analizu samog e, stabilnosti i rastu? Hvala lijepa, gospođo Perez naš mandat fokusira se upravo na revizije pakta o stabilnosti i rastu, to je i namjera, a i kada pogledate izvješće petorice predsjednike, te isto tako to je jasno naznačeno u tom mandatu i fundamentalno pitanje jest isto tako i konvergencija, da li kodeks konvergencije treba uzeti obzir, naravno, on ima svoj značaj i utjecaj, ali to je svakako u našem okviru Europske unije e, treba razlikovati između fiskalnih pravila gdje gdje zapravo treba ih sagledati vrlo detaljno i treba zapravo vidjeti da neće doći do divergencije u daljnjim koracima, te isto tako jedne šire konvergencije kad je riječ o isto tako kao glavnoj temi, ali isto tako i naše teme koje komentiramo i koje jasno spominjemo i u našem izvješću. Kad je riječ o investicijama, to je doista jedan veliki i značajan izazov koji su se bavili ne samo kad je riječ o davanju posebnih kriterija, kad je riječ o investicijama, a isto tako i u pospješivanju samih ciljeva, u strukturnim reformama koje idu u tom smjeru i tako dalje. Već isto tako Možda su ipak ta pravila bila pre uskogrudna i to je upravo jedno zlatno pravila da bi se zaštitile investicije, to bi otvorilo možda i neka vrata. U zadnjih nekoliko godina fokusiranje je ipak bilo na izgradnji privatno dakle privatno javno privatnog partnerstva, te isto tako i Junckerov plan a isto tako i ideja da bi investicija mogle stimulirati van onoga što je moguće e, kroz samu fiskalnu politiku i gdje bismo zaista bili upravo za to nismo e, imali ni ekspertizu e, šire od toga osim ovog zelenog rasta koji je isto tako utječe na sam investicijski impuls koji se može dogoditi. Evo, to bi bio moj odgovor na vaše pitanje. Hvala lijepa. Žele ste nešto istaknuti. Što se tiče fiskalnog kapaciteta, nisam dobila odgovor. Kao što smo i prošlog ljeta napisali u našem izvješću, vrlo s velikim simpatijama gledamo na same ideje kad je riječ o srednjičnim fiskalnim kapacitetima. Mislim da nas je kriza poučila upravo tome da postoje situacije u okviru kojih i najinteligentniji zajedničke monetarne politike i nacionalne monetarne politike ne mogu osigurati stabilnost u razvoju. Stoga smo zapravo u načelu za jednu takvu središnju fiskalni kapacitet, a kako bi on se mogao usvojiti i kako bi on politički zaživio, moraju i nadalje funkcionirati nacionalna pravila. I analogija koju imamo između e, bankovne unije i e, dakle nastanka rizika i podjele rizika, to sve skupa ide ruku pod ruku i vidimo isto tako da ova središnja fiskalna kapacitet e, ima pristup upravo ovim uvjetima, te isto tako da bi preduvjet bio da se prate i slijede nacionalna fiskalna pravila kroz instrumentari kojim se daje u ruku. A time e, zapravo podrivanje e, nastojanja da se tvrđava nacionalnih pravila, sve to treba ipak oblikovati i mislimo da rasprava se nalaže tek na samom početku i komisijni prijedlog s tim u vezi, a isto tako kad je riječ o e, programu za stabilnost i konvergenciju izuzetno je limitiran i mora ga se upotpuniti sa nekim drugim inicijativama, ali svakako želimo potaknuti ovu raspravu i brine nas što je komisija odgodila obe ove rasprave i rasprave o stabilnosti konvergencije te isto tako i pravilima to čak za razdoblje nakon iduće godine, što znači da postoje sigurno e, fiskalna kapaciteta i fiskalna pravila imaju svoje sinergetske efekte. Beto Luka. Gospodin Tigizan, ja ću govoriti na njemačkom. Želim pozdraviti s jedne strane e, vaš prijedlog ovih neovisnih gremija koje bi se uključili, a kad je reč o procjeni koje vrste mogućnosti, fleksibilnosti izuzetaka se mogu uzeti obzir. Čini mi se da je to u osnovi jako dobro. Međutim, kada pogledam vaša nova fiskalna pravila, onda me brine da je to sve skupa premekano. S jedne strane moram kazati da eh, je problematično imati samo jedan trogodišnji nadzorni ciklus, eh, jer to bi u redovnim uvjetima značilo da nakon tri godine imamo tek upozorenja, a tek nakon šest godina eventualno imamo sankcije, mjere. To mi se čini prekasno i ja bih vas molio da mi obrazložite zbog čega želite uvesti ovako jedno dugo razdoblje. Kritično gledam isto tako i na vaš prijedlog kada je reč o fiskalnoj polozi kad je riječ e, da se uzme samo ova stopa od 60% zaduženosti e, i javnog duga, ako imate ovaj postotni deficit koji ste eliminirali, upravo ste time eliminirali kriterij za uvođenje sankcije jer se protiv ovog 3% e, dakle, deficita čini se da nema nikakvih sankcija i čini mi se da barem to nisam mogao uočiti na E, vašim folijama i stoga me zanima koje provedbena pravila e, ste kanili tu unijeti, da li postoje mogućnosti za sankcije ili se tim vašim prijedlogom oni ujedno i ukide. Još jedno pitanje kad je riječ o politici izdataka, dakle neto e, rast kod izdataka izgleda kao da je prijedlog komisije vrlo sličan tome, a kad je riječ o funkciji stabilizacijski mehanizam, da su riječ o tome da se ipak potakne potrošnja izdaci. Ali čini mi se da javne investicije moraju ipak biti produktivne u svom smislu. Kako možemo biti sigurni da će i ovo stimulacija potražnje biti više nego li stavljanje novca u opticaj, već da će to ujedno biti i proizvodno učinkovito u makroekonomskom smislu kad je reč o kriznim vremenima. Što znači kakvoća javnih investicija mora biti osigurana i stoga bih pozdravio kada biste nam mogli i s tim u vezi dati prijedlog e, za uvođenje jednog pravila. Hvala vam. Hvala, gospodine Ljuke, hvala na ovim pitanjima. Upravo ste. Mi zaista namjeravamo da upravo na neki način e, da se ovo centralizirano pravilo i strukturni deficit iznad svega e, sagleda, jer strukturni deficit je ultima ratio, 3% deficit je zapravo doveo do neke kredibilnosti, jer to je nešto što i javnost se čini da je shvatila. Međutim, kad je riječ o javnom dugu, može se smatrati nečim arbitrarnim ili jednostavno postizljivim postotkom kada pogledamo okruženje kada sve države se nalaze ispod pravila 3% deficita, a isto tako kada sagledamo njihove javne financije i same ugroženosti javnih financije. Što se tiče smanjivanja duga, a isto tako 60% pravila e, to neće biti brzi proces e, ići prema 60% kroz 15 ili 20 godina. Međutim, treba krenuti u tom smjeru i treba ići prema izvorima, a to je bio ne prihvatljivi slučaj i to smo pokušavali razviti u našem zadnjem poglavlju izvješća to nije jednostavan i, i mekan pristup jer dozvoljava ipak državama članicama automatsku stabilizaciju u usporedbi sa ovim sadašnjim pravilima. E, usporedili smo u završnom poglavlju da u tranzicijskom prijedlogu neće biti toliko brutalna e, s obzirom na postojeća pravila. Međutim, to nije nipošto jednostavno i mekano pravilo kada pogledate uzlavlje vidjet ćete da isto tako da morate imati pozitivne javne viškove za čitav niz godina, a isto tako i same brojke se moraju uskladiti. Stoga mislimo da to nije premekano. Što se tiče neto rasta, agregirana mjera koja ne razlikuje između same kakvoće izdataka i niti na bilo koji način kažnjava javne, e, dakle javnu upotrebu sredstava, a isto tako e, sve ono što generira više poreza, to se može naravno učiniti. Međutim, s druge strane, ako se ide kroz porezna rasterećenja i kada e, ćemo na taj način imati smanjeni rast, osim ako se BDP uvelike ne poveća. Vidimo da i neto rast e, ima isto tako je povezan sa pravilom 3%, a isto tako prihvatljivije u svakom slučaju treba biti politički prihvatljiviji, ali vi to možete bolje procijeniti nego ja, a isto tako i javno prihvatljivo. To je jedan pravilo razvoja. Ako možete tome dodati e, kvalitativne kriterije, onda to svakako to može biti isto tako dio mehanizma u samim državama članicama, a isto tako se može to unijeti u pravila. Evo to bi bilo moj odgovor na pitanje. Niste odgovorili na pitanje što se tiče mehanizama sankcije i time da ste na neki način e, da ste ukinuli same sankcije i sankcioniranje. Mi ukidamo e, ne, ne ukidamo ih, već ih povezujemo sa ovim sustavom, dakle sa ovim e, samim i dugovanjima i primici izdaci, a isto tako kad se tiče samih indikatora e, određenih mehanizama koji će se pokrenuti nakon određenog postoka, ali ne sankcije kad je riječ o mjerama za pokrivanje deficita, što znači oni su promijenili sam način pokretanja samih e, sankcija. hvala gospodine predsjedniče. Hvala što ste danas s nama, gospodine Tigisan, u parlamentu. Mislim da je trenutak e, kada živimo u zaista interesantnim vremenima u zadnjih deset godina. Izgradili smo jedan novi ustroj u financijskom sektoru i sada moramo izgraditi novi e, fiskalni raste u stabiliti i na neki način E, ustaliti ovo sve skupa. Ja želim pozdraviti isto tako sve ono što je Europski fiskalni odbor predložio, međutim postoji čitav niz koraka koje valja poduzeti. Nekoliko pitanja koje bih željela postaviti. Prvo, što se tiče izuzetnog izvješća koje ste prošlog mjeseca izdali, a isto tako izvješće koje e, govori o talijanskom ustavu i isto tako svih onih proračunskih e, naznaka, te isto tako i korištenje u samoj analizi. Pitanje bi bilo da li mislite da e, trebamo optimistički gledati da ovi e, dakle, nacrti proračuna u nekim državama članicama jesu sam sustav koji treba pratiti što treba učiniti kako bismo imali neovisne dakle, nacrte proračuna kako vidite upravo s tim u vezi ulogu Europskog fiskalnog odbora. Drugo pitanje tiče se neovisnog nadzornog mehanizma kad je riječ o ispunjavanju programa stabilnosti i konverencija, što je pak presudno e, kad je riječ o sustavu koji iziskuje da imamo daleko veći niz i stupanj provjera. I da li mislite da ova pospješena uloga e, Europskog fiskalnog odbora može pospješiti upravo ove nadzore i isto tako provjere kako bi se recimo primjerice E, povezala stvar sa europskim semestrom, evo čisto kao jedan nacrt, e, dakle, samih preporuka po pojedinim državama članicama i kako ovo povezati. Ova dva pitanja koja bih evo voljela da mi odgovorite na njih. Hvala vam lijepo. One primary... Prvotni zadatak dobro funkcionalnih nacionalnih fiskalnih vijeća i upravo pitanje provjeravanja ili nadzora ako želite vidjeti dinamičnih prognoza stanja. Neka vijeća to vrlo dobro radila, ali za to su potrebni znatni resursi. Druga, to čine, zapravo provode malo manje formalne promjere onoga što njihove vlade provode, do kad kada također dovoljno da se postave neka korisna kritična pitanja. Ja ne kažem da neka konkretna nacionalna vlada je pristrana o svojim prognozama. U prošlosti smo vidjeli da je došlo do takvih slučajeva katkada, no dosadašnji nedavni rezultati predviđanja, osobito komisija, nisu bili previše loši. Naravno, kad kada postoji tendencija da mlade vlade budu preoptimistične što se tiče mogućnosti pred njima i znam da u trenutnoj raspravi u Italiji fiskalno vijeće je bilo kritizirano zbog realističnosti njihovih makroekonomskih prognoza. Onaj teži zadatak nacionalnih fiskalnih vijeća e, i to je možda nešto da se više može očekivati od njih kratkoročno gledati, je slično detaljna i kvalificirana studija toga kako politike vlade utječu ekonomski razvoj na dolazeće godine. To je vrlo teško i potrebno je doista duboke i bliske kontakte imati s vladom, ne samo ministarstvom financija, već i onima zaduženima za rashode i većina fiskalnih vijeća jednostavno nisu što se resursa tiče u mogućnosti to provesti. No idealno govoreći trebali bi moći to u nadolazećim koracima učiniti. Također, unutar našeg mandata Trebali bismo širiti dobre prakse, olakšavati rad nacionalnih fiskalnih tijela. Do sada nismo imali resurse baviti s ovim teškim zadatkom, ali sve više se time bavimo. Imamo i mrežu vijeća koja dosta dobro funkcionira i u svom vlastitom izvješću ove godine smo istaknuli dva vijeća koja su vrlo dobro funkcionirala što se tiče izgradnja sposobnosti u svojim zemljama. Velika Britanija jedna, druga Slovačka. na osobito Velikoj Britanije fiskalno vijeće zapravo preuzelo svo makroekonomsko predviđanje od riznice i zbog toga su toliko učinkoviti bili osobito u trenutku kada predviđanje postaje vrlo kontroverzno. Postoje dakle određene prakse koje bi se mogle proširiti Trebali bi s druge strane biti oprezni u tome da vjerujemo da se može nadzor taj raditi na jedan decentraliziran način. Nužno je ipak da postoji određena razina koordinacije s komisijom, no kao što sam u svojoj prezentaciji dao naslutiti, kontakt između nacionalnih fiskalnih vijeća moraju biti, možda su oni kad kada kritični naspram svoje vlade, ali tada komisija i vlada pregovaraju o tim preporukama i fiskalno vijeće zapravo tu u krajnjoj liniji nema što za reći, za dodati. To je praksa koju bismo zapravo željeli izmijeniti. Ali to je više nacionalno pitanje nego europsko. Ali pomno pratimo stvari i mislimo da reforma i izgradnja neovisnih fiskalnih vijeća je nešto što je vrlo važno kao inovacija. Hvala vam. U slučaju koji ste spomenuli, vrijedi napomenuti da imamo dvije varijante. Spomenuli ste slučaj gdje imamo, ne postoji validacija, a tada vlada mijenja prognozu, a ured onda mijenja svoj stav. A trenutno je slučaj jednostavan jer nije bilo niti validacija, niti promjene predviđenja. Dakle, vlada je odlučila zadržati istu prognozu ko nije bila validirana i to zbog nominalnih iznosa koji nisu bili zadovoljavajući. U ime zelanih imali koga? Nema niti GUE, FDD, e NF tada, zastupnik Anemans. Hvala vam, govorit ću nizozemski ako mogu. Profesore Tixen. Želio sam samo spomenuti jedan konkretan slučaj ovdje, a to je Belgija. U vašem godišnjem izvješću spominjete da se Belgija nalazi u ciklusu nema postupka prekomjernog deficita i stalište komisije preblago, ako sam dobro shvatio što ste rekli. Radi se o 103%. I tu već tri godine za redom se održava takva ravnoteža. Komisija i gospodin Juncker počeli su se usredotočavati i izdvajati Belgiju i rečeno je da su sve informacije koje su iznesene lažne vijesti. Pa je moje pitanje kako vi procjenjujete trenutnu situaciju proračuna u Belgiji? i želio sam vidjeti kako je bila vaša procjena o reakciji to komisije iz druge strane belgijske države. Ne mogu reći da sam stručnjak u tome, ali raspravljamo o tim slučajima. Zapravo naš način funkcioniranja da u svim instancama pokušavamo shvatiti ako postoji nekakvo neslaganje ili slično, kako je došlo do određenog predloga do zaključka. U nekim slučajevima je malo prekomplicirano rekonstruirati zbog čega je došlo do određene fleksibilnosti ili u slučaju Belgije primjerice je bilo je tu nekoliko takvih primjera. Jedno je bilo neslaganje između vlade i komisije oko toga kako proračunati utjecaj porezne promjene Odnosno, da li se to radi o nečem što je strukturna ili samo privremena stvar gdje su se prihodi povećavali. A komisija je tu dopustila blagodat sumnje Belgijancima, ali nije potpuno jasno zbog čega je tomu tako. Zapravo se radilo o nečem što je tek privremeno poboljšanje koje ne bi moglo dovesti do nekakvih e, olakšavanja fiskalnih zahtjeva. Dakle, to je jedan element, a Načelno govoreći rekao bih da je to primjer koliko je teško rekonstruirati odluke koje su došle nakon detaljnog nadzora Europske komisije. Bio je to još jedan primjer gdje je Belgija iskorištavala jednu sustavnu marginu sukladnosti i u plani, fazi planiranja i konarnoj procjeni, pa je to dobar pokazatelj toga kako se fleksibilnost zapravo nadodaje na već postojeće odredbe u sustavu i zapravo tumačenje dodaje novi potencijal divergenciji u nadolazećim godinama. Dakle, dovodimo u pitanje te stvari, nemam sam stav o tome kako bi trebao biti ishod, no komisija bi trebala biti opreznija kada donosi neke odluke i ekonomski jasno objasniti zbog čega je neku odluku donijela. To je bilo ono što sam htio naglasiti. Hvala vam, možemo sada prijeći na spontano javljanje za riječ HDI. Ja ću započeti s nekim pitanjima. Prije svega, što se tiče budućnosti. Moram reći da mi je vrlo zanimljivo i načelno govoreći privlačno na koji način pojednostavljate ovu verziju zapravo kao svojevrsno mjerilo rashoda, koliko sam vas shvatio, to se ne, na, ne nadovezuje na ove mjerila o kojima ste vi dogovorili i zapravo se stvar može pojednostaviti. No, jedan problem koji mi se čini, a nije niti manji problem, dakle, kada govorite o učinku takvih razlika na budućnost, i nasprot onome što je rekao gospodin Luka, slažem se s vama, u početku se čini da je to blaže, ali srednjoročno je to malo oštrije. Dolazi do jednog neproporcionalnog učinka. I ja, dakle, govorim kao državljan jedne države sa velikim dugom. Dakle, utjecaj u budućnosti će biti prilično oštar, Tako da što se tiče jednakih uvijeka za sve, ako ne postoji sistem da se s time u budućnosti pozabavimo, tada ćemo imati jedan problem nejednakog utjecaja, učinka tih fiskalnih pravila, osobito ako se to ne e, poveže sa nekim načinom da se bolje pozabavi sa makroekonomskim neravnotežama. Dakle, dolazi do neproporcionalnosti i sistem u praksi ne može zaživjeti. da možemo početi od tabula raze, dakle gdje ne postoji velika razlika u dugu, složio bih se s vama da se to može vezati s fiskalnim kapacitetima, pa kako biste rekli, što biste rekli zapravo na taj moj komentar? A drugo, više se tiče vaše promjene odredbe o fleksibilnosti iz 2017. koje se razlikuju od 2016. Možemo reći da smo imali tri faze. Provedbu, investicijsku klauzulu strukturne reforme, zatim smo imali više samo tu matricu i klauzula o neobičajnim događajima i na kraju marže koje su van ove fleksibilnosti, ali pravila se tu i dalje provode. I rekao bih da ovdje um, the assessment of what would have been the fiscal position of, of the member state with Dakle, jeste li vidjeli kako bi izgledao fiskalni status pojedinih država bez tih klauzula? Dakle, da li bi moguće bilo tako nešto procijeniti u slučaju da to nije dopušteno i govoreći ukupno i govoreći po pojedinim državama članicama. A s obzirom smo sada u jednom ključnom trenutku što se tiče vjerodostojnosti našeg mehanizma, dakle imamo pravila, ali čini znači, se da smo pred jednim izazovom što se tiče same logike tih pravila. E, retrospektivno govoreći, pokazuje se da je vrijedilo pokazati, odnosno primijeniti pravila uz dozu fleksibilnosti, jer se tako, jer je tako lakše obraniti pravila naspram jednog pristupa koji će reći ta pravila jednostavno nisu sama po sebi dobre, ne želimo ih primjenjivati. Što je prilično drugačije Mm, od slučaja gdje se pokušava pronaći određeno opravdanje i uzeti u obzir određene strukturne devijacije. Dakle, tu govorimo o strukturnoj devijaciji 0,4-0,5, ovdje se sada radi 1,4 u trenutnoj situaciji. Dakle, u trenutnom kontekstu da li biste revidirali svoj kritični stav naspram fleksibilnosti iz 2016. i 2017. pravu ste oko toga da možda nismo dostatno se pozabavili tim legacy pitanjem prethodne situacije i politički možemo razumjeti da zemlje koje imaju 130% zaduženosti smatraju 60% nečim što je potpuno neshvatljivo i udaljeno od njih i traže drugačiju primjenu pravila. No s druge strane to je način na koji fiskalna politika u pojedinim državama članicama ima utjecaj koji može biti opasan. U ugovoru iz Maastrichta nije se pokušavalo stvoriti nikakva zajednička fiskalna pravila i politike u dubljem smislu, jer taj efekt utjecaja na druge je bio ograničen, ali to je zbog toga što se nije pokazalo, nije se tada, bilo jasno koliko to može biti važno ukoliko je razina vrlo visoka i nije postojala odlučnost da postoje pravila koja će na to biti primjenjiva i tako se može doći u opasnu situaciju. No u našem prijedlogu stoji da su, se stvari odrađuju vrlo postepeno, Dakle, radi se o postepenoj konvergenciji, a ne jednoj brutalnoj situaciji kao što ste vi opisali. U pravu ste s time da automatska primjena pravila nije nešto što je izvedivo, ali mi predigovaramo tome da pravila imaju svoj vlastiti ciklus. E, možda su bila preoštra u određenoj točci 2011. 12. 13. kada smo imali recesiju gotovo svugdje u eurozoni, tada doista potrebna bila fleksibilnost, ali bili smo tu pre nervozni i situacija je možda bila pre opasna da se u tom trenutku primjeni fleksibilnost. Fleksibilnost se sve više primjenjivala od 2015 osobito u doba kada je postalo sve manje i manje potrebe za time po meni. U pravu ste s time da u određenom smislu ovo je iznimka tom pravilu i smatramo da Italija tvrdimo da je Italija imala niži rast od ostatka eurozone <clears throat> i da je zapravo zbog tog razloga profitirala jedne iznimne doze fleksibilnosti i što se tiče same primjene pravila i što se tiče prihvaćanja odstupanja od pravila petom poglavlju, petoj glavi imamo jednu tabelu gdje se daje sažetak ukupnog učinka na Italiju koji je bio između 2 i BDP-a od 2015. do 2017. Dakle, to je mnogo. Ne kažem da je to nužno bilo pogrešno utrošeno, ali u nekim drugim slučajevima svakako jest. I postoji dobar razlog da budemo donekle kritični i da jasno kažemo da fleksibilnost u pravilima mora biti praksa koja će ovisiti o ekonomskoj situaciji u kojoj se nalazimo, a ne nešto što se primjenjuje uobičajeno, čak ni prociklički, kao što je bio slučaj 2017. po nama i vjerojatno i 18. Ako malo tu predvidimo što ćemo reći u svom sljedećem izvješću o toj godini. Dakle, pravu ste, tu je veliki izazov što se tiče same logike pravila, ali potkopali smo zapravo ta pravila i podršku koju dobivaju, primjenjujući ih možda ponekad preblago u određenom trenutku, kad kada prestrogo. Dakle, preblago prije 2009. primjerice, prije krize. Um, I don't uh, li još tko pitanje? Možemo još jednu minutu, Danuta. Nismo govorili o nacionalnoj razini, zapravo u vašem izvješću ne spominje se o tome što bi se više moglo na nacionalnoj razini učiniti kako bi se stvari poboljšale ili je europski fiskalni okvir kako bi na nacionalnoj razini bolje funkcionirao. Dakle, više smo vremena dali nacionalnim parlamentima da integriraju ove pre, preporuke, ali smatrate da treba nove promjene uvesti, odnosno poboljšati način na koji fiskalni kvir funkcionira na nacionalnoj razini. Možemo li tu više učiniti ili mislite da zapravo trebamo se sredotočiti više na tu europsku razinu? A zapravo teško mi se odlučiti za jednu stranu jer idealno govoreći trebalo bi više na nacionalnoj razini učiniti, ali komplicirano je. Do sada se već bolje razumije zbog čega postoje fiskalna pravila u gotovo svim zemljama ona nisu neka luđačka košulja, već su interesu i samih zemalja. No za to treba povesti jednu škakljivu raspravu koja ne može samo iz središnjice se pokrenuti, već i iz institucija poput fiskalnih vijeća koje daju dugoročna predviđanja i da se ona stvare, naravno to bi utjecalo na dugoročni rast gospodarstava a to je pak vezano naravno i za europski projekt. Ja bih volio da se više uključuju nacionalni parlamenti u raspravi o tome, no dojma sam da planovi za nacrt proračuna i dokumenti koji su prethodili programu konvergencije, da ih se dovoljno ne raspravlja, o njima se ne raspravlja u mhm. nacionalnim parlamentima. No, kad kada se to jednostavno doživljava manje važnim nego što doista jest, a to je stvarno šteta. Hvala lijepo. Ovo je doista bila korisna, bogata, pozitivna razmjena mišljenja. Nadam se da ćemo imati mogućnosti nastaviti to u sljedećem sazivu kroz jedan dijalog koji je očito vrlo važan u našem radu na poboljšanju fiskalnih pravila i nadamo se i okvira i što se tiče šiljih poboljšanja upravljanja monetarnom unijom i alata koji su na raspolaganju. Hvala mnogo na ovom izvješću, na vašem sudjelovanju danas. Možemo preći sada na sljedeću točku dnevnog reda. Next item. Uh, Sljedeća točka e, u okviru koje ćemo razgovarati E, mišljenje Ivane Maotić o stanju rasprave o budućnosti Europe. E, razmatrat ćemo amandmane. Dakle, Ivana, izvolite, imate riječ. <clears throat> Hvala lijepa. Želim zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni, ali i svim kolegama koji su izrađivali nacrt amandmana i poslali ih Dakle, zapravo nije bilo lako pripremiti kompromise jer e, imamo dosta različite stajališta o nekim točkama, ali mislim e, da ćemo na sljedećem sastanku izvjestiti o sjeni uspjeti dovršiti postići kompromise. Na primjer, što se tiče, odnosno ono što je jako dobro, slažemo se o glavnim točkama mišljenja što treba biti u njemu i da svakako moramo obuhvatiti sve elemente koji su povezane sa ekonom i e, svi elementi koji idu malo dalje od toga pokušavamo na neki način uključiti u kompromise, ali što se nekih elemenata tiče, to nismo potpuno naravno mogli učiniti, ali mislim da ćemo na koncu ipak ostvariti uspjeh. Što se tiče bankarske unije, Imamo malo drugačiji pristup od nekih kolega, oni bi htjeli više taj dobrošetak bankarske unije korak po korak, a ovo je novi pristup, brzi dovršetak zbog opasnosti od odgode, a onda tu su i razlike u pogledu pogleda na SPPS, pa ćemo vidjeti na, na koncu kako ćemo eh, E, to dovršiti. Onda što se tiče Unije kapitalnih tržišta, tu smo odlučili malo uključiti mala i srednja poduzeća i važnost Unije e, kapitalnih tržišta tržište kapitala za e, njihove interese i za dodatno financiranje na tržištu a onda i proces produbljivanja i dovršetka Europske monetarne unije Ovdje vidimo jedan prijedlog koji se odnosi na potrebu da fiskalni kapacitet europodručja eh, je dobro došao i moramo eh, podržati nove alate za stabilizaciju i konvergenciju uključujući i eh, program za rješavanje nezaposlenosti E, ovdje to nije predloženo, imamo i različite e, prijedloge za program potpore reformi, STU program umjesto konkretnih proračunskih alata i fiskalnog kapaciteta. Dakle, nadam se da ćemo tu postići dobar kompromis jer već imamo prijedlog i na posljedku e, raspravili smo i o važnosti programa za potporu reformama E, kolege neki podržavaju taj program, neki baš nisu toliko voljni podržati program e, za potporu reformi, ali htjeli bi podržati europsku funkciju za stabilizaciju e, i tu ćemo pokušati naći kompromise kao i u pogledu pakta o stabilnosti i rastu imamo prijedlog da ga se reformila ili da u potpunosti poštujemo postojeće klauzule o fleksibilnosti koje već postoje i koje su jako važne a koje se baš dobro ne primjenjuju u praksi. Što se tiče e, ulaganja u Europsku e, i treba nam više transparentnosti što se tiče trošenja poreza koje plaćaju građani. Tu se svi slažemo i hvala vam lijepo. Hvala. Što se ti e, za klub SID-a, izvolite. Hvala. Moram se ispričati e, u ime Kosta Mekvigresa koji e, nije danas ovdje pa ga mijenjam. Prvo želim dati jednu horizontalnu primjedbu. Mislim da je izvješće s kojim se bavi naš kolega Vavkovu da je jako važan za budućnost Evropske unije. Naravno, kao ekon, mi sada imamo svoje mišljenje pod vodstvom naše izvjestiteljice. To je u redu, ali vidim nakon rasprave koja je tek počela kako postoji rizik da kroz e, e, izvješće na vlastitu inicijativu da, i mišljenje ovog odbora da imamo e, ocjenu vrlo konkretnih prijedloga koji su na stolu. A mogli bi imati drugačije poglede koji nisu e, e, potpuno ujednačeni. Dakle, moramo ovo mišljenje tu pregovarati o onim e, stvarima koje su u nadležnosti našeg odbora i napraviti najbolje što možemo u tom prijedlogu. Tu postoje različiti prijedlozi koji su sada na stolu. Evo, na primjer, ulaganje u Evropsku uniju, zaštita e, ulaganja i e, funkcije za stabilizaciju, program za potporu reformi. Dakle, možda ih ima još, ali brine me da ćemo postići kompromis koji je izrađen, a da nemamo konačno rješenje. Moj prijedlog bi bio da imamo što je općeniti mogući pristup Što se tiče ove konkretne e, točke o kojoj go, htio govoriti Kosta Montides, naravno radi se e, pitanje dovršetka bankarske unije, to je njemu jako važno. Dakle, spominje se e, u cijelosti dovršena bankarska unija, uključen je tu jedis. Druga stvar koju je htio spomenuti je ta ideja da ćemo razgovarati o reformi europskog semestra i tada svakako moramo uzeti u obzir jednu novu dimenziju koja nije dovoljno sadržana u prijedlogu u odnosu na održiv razvoj i način na koji ekonomski okolišni e, e, preobražaj mora biti ugrađen u europski semestar. Treća točka je potreba da se odrazi i da se nadograđuje na stupu, eh, europskom stupu eh, eh, socijalnih prava. Možda mislite da to ne bi trebalo biti briga odbora Econa, ali ne znam zašto Empol neće dati mišljenje. Očito kao odbor Ekon mi moramo reći da treba uzeti u obzir socijalnu dimenziju E, i ne bismo trebali potpuno zanemariti tu dimenziju. Kada se radi o, e, e, divergenciji, to je važna stvar o kojoj moramo razgovarati. To smatra naš izvjestitelj sjedi Kosta Mavrides. Što se tiče novih alata, mislim da bi u načelu ih podržao, ali ponovo upućujem na raniju primjedbu da ne bismo trebali prejudicirati ishod e, e, pregovora u ovim predmetima u kojima e, su pregovori u tijeku. Što se tiče kohezijskog fonda, podsjetimo se stajališta o kojem se već glasovalo na ovom odboru da je veza sa makroekonomskim uvjetovanostima ne bi trebalo biti naše stajalište, no e, on bi htio vas podsjetiti koliko je važno to izvješće upravo e, pred izborom novog parlamenta i naravno spremanje postići svaki dobar kompromis. Hvala. Mm, ne vidim druge izvjestitelje u sjeni. Dobro. Hvala lijepa. Evo, spontano javljanje. Sad ću iskoristiti spontano javljanje jer sam i ja imao priliku raditi sa gospođom Maletić na ovom izvješću. Želim iskoristiti ovu priliku i zahvaliti izvjestiteljici Ekona na doprinosu ovom izvješću. Kao što smo čuli, na našem odboru mi radimo na izvješću e, mi ga zovemo budućnost Europe. Možda je to preambiciozna jer budućnost Europe tek treba napisati. No, tu je zamisao da, se, da pokušamo se pobrinuti da ažuriramo sve dokumente i rasprave koje smo vodili protekle godine u ovom parlamentu ne samo u javnoj sferi o tome e, što će nam donijeti svima nama budućnost Europe. Očito ne treba ni reći, stvari nisu uvijek savršene. Treba nam puno više integracije na svim razinama, dobro, ali osim toga u izvješću e, postoji jedno poglavlje koje e, govori o ekonomiji i ono što bi, ovaj, što bi Ustavni odbor htio da ekon da nam kaže koje su buduće e, e, e, crte rasprave o budućnosti Evrope. jer nitko nije u boljem položaju od Ekona da nam to kaže gospođa Maletić i svi ti razgovori koje smo imali sa svim izvjestiteljem u Sjeni su zapravo samo naglasili kontekst E, ovo izvješće Ekona u potpunosti podržao Avko. jer prema propisima moraju zajedno raditi na, ta, na ovom izvješću. Mi želimo da ovo izvješće Ekona bude u cijelosti integrirano u izvješće Ustavnog odbora. To je naš cilj. Sada e, jednostavno da se vratim na ono što je govorila gospođa Malatić s pravom. Postoji jedna stvar koju se moram ovdje podsjetiti. Naš cilj nije da nam izvješće detaljno govori o svim mogućim ishodima u, e, u odnosu na budućnost Evropske unije. Svakako ne ali da nam e, se općenito govori o tome što će biti u budućnosti gospodarski, što treba napraviti, što je od ključne važnosti ekonomsko monetarno upravljanje Europom, višegodišnji financijski okvir vlastiti izvori, financijski izvori Europe. Dakle, mi ne, kažemo da ekon e, zapravo sad tu utire neke nove puteve, nego da naprosto skupi sve što je do sada napravljeno. Dakle, to je naš prijedlog i to je naš cilj. Iskoristit ću ovu priliku i podsjetiti vas sve na to na, na, na što zanima Ustavni odbor? Da se u cijelosti u naše izvješće integrira e, izvješće Ekona. Podsjetit ću vas da je moja na, e, namjera nastaviti bilaterno raditi s izvjestiteljicom gospođom Maletić i još jedan put zahvaljujem na njenoj suradnji. Hvala lijepa. Ima li još e, tko? E, molim vas, izvjestiteljice. Hvala lijepa. I ja želim naglasiti kako je jako dobro što imamo dobru e, suradnju sa AFKOM, izvjestiteljem u AFKOM. Nadam se da ćemo na kraju moći kombinirati naše mišljenje i prijedloge koji su već u izvješću AFK-a Jer postoje neke točke koje su povezane sa pitanjima ekona, e, sa našim, e, jasno su neke, ako ćemo imati e, jasna stajališta, mislim da ćemo moći završiti raspravu koja, je s tim u vezi. Isto tako, potpuno se slažem da je možda bolje da ne pokušamo zaključiti u ovom mišljenju o nečemu što o čemu treba raspravljati u različitim predmetima, ali to nije lako učiniti u odnosu na sve e, svim elementima. Kad govorimo o EMO-u, produbljivanju EMO-a, o konvergencije državama članicama koje su izvan eurozone, mislim da bismo trebali spomenuti program za potporu reformama i taj kapacitet za potporu konvergencije e, država članice koje nisu članice europske zone i takve stvari. Nadam se da ćemo na kraju moći sve to pojasniti u ovom mišljenju. Isto tako, ono što ste vi rekli, gospođo Pereš, a što je rekao kolega Mavrides, o kohezijskom fondu koji bismo trebali staviti u mišljenje, da nam ne treba e, ta veza sa makroekonomskim uvjetovnostima. Ja mislim da je bolje e, da e, to radimo u ovom predmetu CPR, jer e, e, imamo uredbu koja se na to odnosi, potpuno se slažem i to smo isto tako, dodali smo mjere za državi razvoj, klimatske promjene, socijalna prava, to je dodano, nadam se da ćemo svi biti s tim zadovoljni i e, vidjet ćemo kako zadržati taj općeniti pristup kada god to bude moguće. Hvala. Hvala. zatražio riječ. Zašto ste onda e, to rekli? Dobro. Razmatranje amandmana danas je održano. Glasat ćemo 19. studenog. Naravno, što se tiče onoga što je rekao gospodin Atundo, e, koji je predsjednik AFKA, jako nam je drago što ste ovdje. u, imamo 54 je sadašnji broj, ali mislimo da će u području e, ovog područja AFKO isto tako razmotriti doprinos eko kao stajalište e, na kojem će oni temeljiti svoj budući tekst, na to računamo i naravno blisko ćemo to pratiti. Dakle, hvala vam lijepa. A sada E, počinjemo glasovati. Dakle, e, e, imat ćemo stanku od 10 minuta. Što Koleks. kolegice i kolege, molim vas eh, da zauzmete svoje mjesta i evo, želimo sada isprobati našu glasačku tehniku i testiramo sada. Nakon testiranja ćete imati mogućnosti se javiti. Vidim da se još neki kolege pridružuju. Čekamo Toma. 39 nazočnih. Zatvaramo probno glasovanje. 40. Prva šperes poslovnika ima primjedbu. Gospodine predsjedniče, vezano uz eh, ovo glasovanje o izvješću, a kad je riječ o prekograničnim plaćanja od eh, danas popodne ovdje pred eh, našom dvoranom nalaze se lobisti koji zastupaju svoje mišljenje to na način da sve zastupnike koji se žele ući u dvoranu udjele svoje letke o tome kako treba glasovati. Mislim da je to apsolutno ne E, nije u skladu sa i, dakle, izvršavanjem e, naše uloge, našeg mandata. Znam da imate i pravo da e, oni se zadržavaju u, zgradu parlamenta, međutim ipak sam mišljenja da nije primjereno da u trenutku kada eto mi krećemo prema glasovima da još jednom se nama na ovaj način obraćaju lobisti. Hvala lijepa. Slažem se s vama, to nije prikladno i zbog toga bih e, zamolio tajništvo da provjeri ovu činjenično stanje i da se to zaustavi jer imamo jasna pravila i svakako treba i poštivati ova raz pravila, a ta pravila ne predviđaju bilo kakvo agitiranje, e, bilo kakvih e, mišljenja, dakle pred samom dvoranom u kojoj se glasuje, to zaista ne smije biti omogućeno. Dozvolite sada da počnemo glasovanje izvjestitelja Ashlea Foxe, pružatelja usluga skupnog financiranja za poduzeća. Amandman 137 koji je za, protiv, suzdržani, odbije se. On blok 184 do 186 za, protiv, suzdržani, odbije se. Amantmani 188189 i 189 za, protiv, provjeravamo elektronskim putem, ovo glasovanje, Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 27 glasova protiv, 16 za. Amandman 29 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 190, 198 za, protiv, suzdržanih. Usvaja se. Kompromis A za, protiv, suzdržanih. Usvaja se. Amandman 196 za, protiv, suzdržanih. Odbija se. Amandman 31 za 31, oprostite, za, protiv, suzdržanih, odbija se. 197 za, protiv, suzdržanih, odbija se. Kompromis sebe. prvi dio, za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Amandman 45 za, protiv, Provjera elektronskim putem. Otvaram glasovanje. Vote is Zatvaram. se. 23 glasa za, 20 protiv, 9 Dakle, ne razmatra se kompromis. 1 za, protiv, suzdržanih odbija se. Amandman 28 za. Ne, oprostite. Moramo glasati o amandmanima 70 za, protiv, suzdržanih, odbija 262 za, protiv, suzdržanih, odbija se 135, 131 za, protiv, suzdržani, odbija se. 187 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 320 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Amandman 28 ne razmatra se. Kompromis je samo ako se osvoja i i. Kompromis je za, protiv, suzdržanih, odbije se. Sada idemo na 71 i 265 za, protiv, suzdržanih, odbija se. 266 za, protiv, suzdržanih, odbija se. 264 za, protiv, suzdržanih, odbija se. 267 za, protiv, suzdržanih, odbija se. Kompromis C za, protiv suzdržanih usvaja se. Kompromis e, D za, protiv suzdržanih odbija se. Amandman 224 odbija se. Ne. Idemo na 49 za protiv 49 na sljedećoj stranici za, protiv, suzdržanih. Usvaja se kompromis E za, protiv, suzdržanih. Usvaja se kompromis F za, protiv, suzdržanih. Usvaja se kompromis 235 za, Dvjesto sam rekao, ali vi ste nije baš najbolji dan. Dakle, amandman 235 za, protiv, provjera, otvoreno glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis G za protiv suzdržanih. Usvaja se. Amandman Amandman 238. Protiv. 238. Amandman provjera. Zatvaramo. Odbija se. Amandman 239 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Kompromis H za, protiv, provjera. Otvaram glasovanje. Zatvorom. Usvaja se. Dakle, prelazimo na kompromis K za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis L za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Kompromis N za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 226, amandman za, protiv, provjera, 226, otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 282, dakle ne razmatra se kompromis N za, protiv, suzdržanih, Osvaja se. Kompromis O za, protiv, suzdržanih, Usvaj se. Kompromis P, prvi dio, za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Drugi dio, provjera. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio, za, protiv, suzdržanih, usvaja Kompromis Kve za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Amandman 316 za, protiv, suzdržanih. Odbija se kompromis R, prvi dio, za, protiv, suzdržanih. Usvaja se drugi dio, za, protiv, suzdržanih. Usvaja se. Provjera. Amandman 109 za, protiv, suzdržanih. EPP protiv 109. amandmana provjera. Nisam vidio. 109. amandman provjera. Vote I osvaja se. 20 glasa za, 20 protiv. Dakle, prelazimo na 110 za protiv zadržanih. Osvaja se. 111 uz usmeni amandman izvjestitelja za protiv EPP vezano uz ovaj usmeni amandman. Provjera, otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis AA za, protiv, Provjera, otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 115 za, protiv, suzdržanih. Usvaja se. Kompromis AB za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 132 usmeni amandman izvjestitelja i dva usmeni. A ne, to je usmeni amandman broj 2. Za? Protiv? Provjera, otvoramo glasovanje. Zatvoram. Usvaja se 24 glasa za, 20 protiv. I sada u bloku 133 i 134. amandman za protiv suzdržanih EPP je protiv. Provjera. Otvoreno glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis S za, protiv suzdržanih usvaja se. Amandman 333 za, protiv sudržanih usvaja se. 334 za, protiv sudržanih usvaja se. Kompromis T za, protiv suzdržanih usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Kompromis eh, U, za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Amandman 4, za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 145 za, protiv, suzdržanih, odbija se. 146 za, protiv, suđenih usvoje se. 147 za provera za 147. amandman. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 25 eh, protiv, 19 za, 140 za, protiv, sudržanih odbija se. Kompromis V, za, protiv, sudržanih osvoja se. Amandman 156, za, protiv, suzdržanih, odbija se 157 za, protiv, suzdržanih, odbija se 158 za, protiv, suzdržanih, odbija se 159 za, protiv, suzdržanih, odbija se. Kompromis z, za, protiv, suzdržanih, odbija se. 151 za, protiv, suzdržanih, odbija 160 za, protiv suzdržanih odbija se. 106 za, protiv suzdržanih odbija 150 za, protiv suzdržanih odbija se. se. 161 za, protiv suzdržanih odbija 161 za, protiv suzdržanih odbija se. 7 e, za, protiv suzdržanih usvaja se. 163 za, protiv, provjera, amandmana 163, otvoram glasovanje. Usvaja se velikom većinom, 29 za. Usvaja se, kompatibilan je sa amandmanom 8. Usvaja se, kompromis eh, duplo V, za protiv sudržanih usvaja Kompromis X, za, protiv, suzdržanih, usvoje se. Amandman 10 za, protiv, suzdržanih, usvoje se. 11 za, protiv, suzdržanih, usvoje se. 12 za, protiv, suzdržanih, usvoje se. 170 za, protiv, suzdržanih, usvoje se. 14 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 15 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 16 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 171 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 17 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 172 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 3 za, protiv suzdravnih provjera 19 za suzdravnih 20 za protiv suzdravnih usvaja kompromis y za protiv suzdravnih usvaja 22 za protiv suzdravnih usvaja 23 za protiv suzdravnih usvese. 24 za, protiv, suzdržanih, odbija se. 25 za, protiv, suzdržanih, usvoja se. 26 i 180 i ne, samo ova. 26 i 180 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 181 ne razmatra se 182 je povučen, 27, 183, 27 i 183 za, protiv suzdržanih usvaja se. Dakle, glasovanje, e, dakle, sa amandmanima kao što smo usvojili, otvoren glasovanjem, poimeničnim glasovanjem. Zatvaram. 38 za 5 protiv, niti jedan suzdržan. Dakle, glasovanje o se pokretanju međuinstitucijskih pregovora. E, otvaram glasovanje poimenično. Zatvoram. 38 za, 4 protiv, 2 suzdržana. Imamo kvalificiranu većinu. Čestitam izvjestitelju. Prelazimo sada na sljedeću točku. Usluga skupnog financiranja 2, nazovimo to tako, Karolin Naktegal, kompromis C. Za... Protiv suzdržani usvojeno, kompromis B. Za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis A. Za, protiv suzdržani usvojeno. Usmeni amandman uvodno odredbi 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Usmeni amandman uvodno izjave 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Glasanje predlogu komisije uz amandmane poimenično glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 41 za, 2 protiv, 0 suzdržanih, usvojeno. Glasamo o odluci o započinjenju interinstitucionalnih pregovara. Poimenično glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Čestitamo izvjestiteljici. Sljedeće na redu održivo financiranje. Paul Tang. Dakle, radi se biljivanju podataka o ulaganjima. Amandman 47 za, protiv, EPP za, dobro, suzdržani usvojeno. Kompromis A za, protiv suzdržani usvojeno. Amandman 91 za, protiv suzdržani usvojeno. Amandman 94 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis B za, protiv suzdržani usvojeno. Amandman 18 za, protiv suzdržani usvojeno. Amandman 109 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 19 za, protiv, suzdržani. Provjerimo elektronički glasanje, otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Kompromis C. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis D, dio prvi, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis D, drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis E, prvi dio, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis E, drugi dio, za. Provjerimo elektronički glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Glasat ćemo dakle o 181 nakon toga. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 180 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 32 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Kompromis G za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis H za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis I za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 228 za protiv. Provjerimo elektronički glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno 220 Amandman 229 za protiv suzdržani odbijeno. 230 za protiv suzdržani odbijeno. 231 i 233 za protiv suzdržani odbijeno. 232 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 235 i 236 za, protiv. Provjerit ćemo elektronički glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 237. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis je za, protiv, suzdržani, Usvojeno amandman 231 uz usmeni amandman Sirpe Pjeti Kajnen 241 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis F za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis K za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis L za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis M za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis N za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis O za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis P za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis Q za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 6 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis R za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis S za, protiv suzdržani usvojeno. Amandman 77 za, protiv suzdržani usvojeno. Amandman 7, uspjeni amandman izvjestitelja za, protiv suzdržani usvojeno. Amandman 78 za, protiv suzdržani usvojeno. Amandman 79 za, protiv Provjerimo elektronički glasanje otvoreno. Zatvoreno je. Odbijeno. <clears throat> Kompromis T za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis U za protiv suzdržani usvojeno. Glasamo o predlogu komisiju za amandmane poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje zatvoreno. 41 naspram 2, 0 suzdržanih. Glasamo o odluci stupanje u trijalog. Poimenično glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 39 naspram 2. 0 suzdržanih čestitamo izvjestitelju. Prelazimo na izvješće Majdel, naknad za prekogranična plaćanja. Amandman 62 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis minus A, to još nisam vidio, minus A, kaže predsjedatelj, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 65 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman kompromis A, normalni A, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis B, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis C, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis D, za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis E za protiv suzdržanje usvojeno. Amandman 15 za protiv suzdržani usvojeno. 16 za protiv suzdržani odbijeno. 17 za protiv suzdržanje odbijeno. Kompromis G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 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Glasamo o predlogu komisije uz amandmane. Poimenično glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 37 naspram 3, 3 suzdržana. Glasamo o odluci stupanja u trijalog. Poimenično glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 38 nasprem, 5, 0 suzdržanih. Čestitam izvjestiteljici. mi završavamo sljedeći sastanak i u ponedjeljak 12. studenog 19.30, 22.30. Hvala, sastanak je završen.